Colleagues, may I ask you... Poštovani kolege i kolegice, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Molim kolege i kolegice da sjednu kako bismo započeli s našim sastankom. Colleagues, we need to start this first... Moramo odmah započeti sa ovim zajedničkim e, sastankom odbora za proračun i za gospodarstvo vezano uz Europski fond za strateška ulaganja. Radi se o vrlo važnom trenutku za ovaj parlament i za ovaj saziv, a posebice za naša dva odbora. Ovaj parlament traži od komisije da se pozabavi investicijskim jazom koji je jedan od glavnih problema europskog gospodarstva. Pozdravljamo prezentaciju koju će održati komisija, a tiče se ove uredbe. Pozdravljamo i činjenicu da je komisija odlučila plan za ulaganja staviti u samo središte svoga programa. Također pozdravljamo to što je komisija izabrala e, metodologiju zajednice i soodlučivanje. Mi smo svjesni koja je naša odgovornost a istovremeno ćemo pokušati učiniti sve što je u našoj mogućnosti kako bismo ubrzali postupak i kako bi ova uredba stupila na snagu što prije. Kako bi e, Junkerov plan, plan za ulaganja krenuo što prije. Na taj način da ćemo potporu gospodarskom oporavku. Istovremeno svjesni smo naše odgovornosti općenito i mi želimo da taj plan profunkcionira. Želimo ga poboljšati, želimo osigurati prikladnu razinu demokratske kontrole. Želimo da komisija sklopi sporazum e, sa EBI-om, čiji je cilj uspostaviti fond, a temelj će biti jamstvo koje će se temeljiti na europskim resursima. Zbog toga parlament ima veliku odgovornost, zato što je parlament jedno tijelo koje je odgovorno za proračun. Kao što znate, konferencija predsjednika odlučila je ovaj dosije dodijeliti i odboru za proračun i odboru za gospodarstvo. Ovi odbori su um, asocirani pod uh, člankom 54. i mi ćemo zajedno raditi na temelju članka 53. plus, kao što mi to kažemo u našem žargonu. Naš izvjestitelj spreman za prezentaciju, ali kao prvo dajem riječ Jean e, to je predsjedavajući odbora za gospodarstvo, e, za proračune. Hvala. Dobar dan, drago mi je što smo danas na zajedničkom sastanku Odbor za gospodarstvo i Odbora za proračun. Na ovom zajedničkom sastanku imamo i predstavnike iz odbora ITRE i drugih odbora. Pokazat ćemo da je parlament jaka institucija samo kada odbori imaju dogovor oko pojedinih pitanja. Moramo pokazati da smo u stanju brzo donositi odluke kako bi komisiji stavili na raspolaganje instrument koji ona treba kako bi onda provela taj ambiciozni plan kojemu je cilj stimuliranje ulaganja na cijelom teritoriju Europske unije. Na taj način ćemo doprinos poboljšanju ovog dijagrama e, i ovih statistika koje dobro poznajemo. Vjerujem da ćemo na taj način obogatiti jedni druge. A sada dajem riječ kolegi Gualtieriju. Zahvaljujem. Sad je vrijeme da započnemo. Dajem odmah riječ izvjestitelju gospodinu Bulmanu. Izvolite. Štovani predsjednici, štovani kolegice i kolege. Štovani kolega Fernandez kao ko izvjestitelj su izvjestitelj, a isto tako pozdravljam i izvjestitelje u a isto tako izvjestitelje u pridruženim odborima. Ovo je uistinu velik projekt, to vidimo isto tako i na odjeku našeg prve zajedničke sjednice. Međutim, ovaj odjek je zaista primjeren, jer to je jedan izuzetno važan zadatak. Predsjednici su s pravom istaknuli koliko je važna ova inicijativa komisije i koliko je još uvijek aktualna Evropska i prostor još uvijek nije dosegao razinu prije svjetske financijske krize kada je riječ o gospodarskom učinku. Imamo ogroman odnosno jaz između dakle, država članica kako u gospodarstvu tako i u privatnim investicijama tu se mora nešto učiniti, došlo je krajnje vrijeme da se nešto započne. Junkerova inicijativa treba pozdraviti od strane parlamenta, mislim da to možemo reći e, svi klubovi zastupnika, a isto tako izvjestitelji i Sjene i svi oni s kojima sam uspio razgovarati, svi će sigurno potpisati, mi ćemo učiniti ono najbolje kako bismo učinkovito, brzo, doveli do jednog novog početka. Naime, ne smije to značiti s druge strane da kolegice i kolege na neki način budu isključeni iz eh, svoje odgovornosti zakonodavne institucije, da ne budu učinkoviti u tom dijelu, da ne budu brzi, da nemamo razmjeca. Želimo biti učinkoviti, želimo biti temeljiti i pri tome isto tako želimo razjasniti nužna pitanja, a isto tako i pokušati doći bolje rješenje koji će se kreći kretati uz sam prijedlog. Dozvolite da neka od ovih pitanja koje će biti na dnevnom redu i uz koje ćemo tražiti srodna rješenja. Sigurno sam da kolega Fernandez i drugi izvjestitelji u Sjeni će sigurno se osvrnuti na ovo. Naravno da smo svi zajedno suglasni da ovaj fond je jedan veliki i potreban mu je velika financijska injekcija. Ne samo da je e, sreća i zadovoljstvo da u početku imamo samo dva stupa, a to je s jedne strane Europska investicijska banka i s druge strane proračun Europske unije. Bilo bi zaista bolje kada bi ta osnova bila daleko šira Naravno da moramo, a to će i u odboru za proračun i u stručnim odborima, kolege će se morati pozabaviti pitanjima da li da predloženi tekst komisije i isto tako nacrt financiranja, da li ga treba prihvatiti na predložen način ili postoje neke alternative. To se tiče prije svega odbora za industriju, za transport, čiji programi se ovdje dotiču, ali isto tako znam iz odbora za proračune da je to izuzetno osjetljivo pitanje na koje moramo dati odgovore. Sljedeći kompleks pitanja kojem se moramo baviti je s jedne strane što je to kakvoća ova inicijative, koja je to kakvoća novog fondovskog proizvoda, novog fondovske strategije, usporedbi sa svime onime što smo u prošlosti vidjeli i usporedbi sa onime što Europska investicijska banka u ovom trenutku čini. Što je ta posebnost naše nove investicijske strategije? Pri tome se spominje od strane komisije kažu želimo veći rizik, e, želimo ići u one investicije koje su blokirane. To je dobar polazište. Naravno, mi kao parlament moramo postaviti pitanje kako ćemo to mjeriti, kako ćemo promatrati kao parlament taj proces E, financiranja ovog većeg stupnja rizika, da li je jedina kategorija povjerenje ili postoje neke druge operativna sredstva kome se mogu mjeriti. Da, i mi želimo da ova sredstva ne budu samo business as usual, već da ova sredstva zaista budu u klasama visokog rizika kako bismo tu zapravo se uključili u novo tržište i kako bismo okrenuti u budućnost eh, pospješili nacionalna gospodarstva. Da li je to jedini kriterij to znači povećani rizik ili postoje iza toga i neki drugi kriteriji, primjerice potpuno određena na neki način infrastrukturna eh, projekti kada se kaže energetska učinkovitost, eh, pitanje transporta se napominju, infrastrukturna sa e, mrežom širokog pojasnom mrežom. Dakle, to su sve područja u kojima želimo investirati ovaj novac. Naravno, kao nositelji, centralni nositelji gospodarskih aktivnosti, mala i srednja gospodarskih subjekta koji e, moraju prema svojim mogućnostima na neki način uputiti se u aktivnosti. Da li su instrumenti koji su predloženi zaista dovoljno kvalificirani i da li operacionalizacija koja je predviđena u fontu dovoljno kvalificirana kako bi se postigli ovi ciljevi, to ćemo raspravljati povezano sa svime ovima, ako tome nije tako, onda moramo još poraditi na tome kako bi ovi ciljevi zaista bili postignuti u budućnosti. Treći kompleks pitanja mora biti sa gledišta odbora gdje u svemu tome stoji Europski parlament u ovom novoj institucionalnoj strukturi. EFSI će se osnovati uska suradnja sa Europskom investicijskom bankom koja se s tim u vezi dovodi u vezi gdje je tu Europski parlament koji je e, zakonodavna institucija vezano s proračun. Mnogi kolege su istaknuli, mi kazali su spremni smo dati novac u taj fond, međutim želimo isto tako imati jamstvo da će ovaj novac biti ponajmanje e, sigurno investirano kao da je bio u proračunu, dakle želimo imati suodlučivanje u pitanjima investiranja dakle ovih projekata, gdje su ti projekti na nacionalnoj, regionalnoj razini, koje su mogućnosti, koje postoje, e, u okviru Europskog parlamenta da se ova dodjela sredstva, da dakle, ne detaljno, to nije naš posao, ali principijelno da pratimo ova sredstva i da vidimo da znači kao izabrani zastupnici i učinimo nešto u toj području odgovornosti. To će biti naša pozicija i morat ćemo razjasniti jasnu poziciju, ne mogu ukazati koje su rezultante svega. Međutim, jedno mi je, čini mi se jasno da jednom godišnje bi nam netko morao doći, barem, ali to neće biti samo po sebi dovoljno, znači jedan izvještaj godišnje u kojem ćemo čuti kamo su raspodijeljena sredstva, to neće biti dovoljno, treba će nam i neki drugi oblici su e, suglasja, odnosno odlučivanja. Posljedna točka koju bih želio istaknuti, naše nastojanje mora biti da sve akteri koji su dobrohotni moraju biti dovedeni za isti stol. Ovaj projekt e, mora se ustoličiti, ali isto tako i u provedbi implementaciji svih projekata moramo se popraviti o tome da imamo e, policy mix, to jest da privatne investicije mogu biti obuhvaćene, da smo u stanju prepoznati tržišta budućnosti, da se na neki način može i zaraditi novac, da ćemo izgraditi dobru infrastrukturu u onim područjima gdje imamo kolektivna dobra koja želimo staviti na raspolaganju e, zajednici, a isto tako moramo predvidjeti da javne financije imaju E, svoju ulogu u svim onim područjima gdje nam još danas ne uspjeva danas imati e, tržišne projekte koji su možda gotovo tržišno uspješni, međutim koji sutra mogu postati tržišno interesantni tim u vezi zaista će biti e, zadatak parlamenta, budemo sjecište raznih aktera i da se pobrinemo o tome da stvari funkcioniraju. Na evropskoj razini EFSI koji treba osnovati Europska investicijska banka, ali isto tako i platforma i nacionalne banke za obnovu i razvitak, regionalne i nadregionalna tržišta koja se moraju obuhvatiti kako bismo imali zaista dobar rezultat. Hvala vam na pažnji. Thank you to Udo Zahvaljujem Udu Bulmanu, a sada dajem riječ e, su izvjestitelju gospodinu Fernandezu iz odbora za proračune. Hvala, predsjedavajući. Htio sam kao prvo pozdraviti predsjedavajuće naših odbora u ime svih kolega i kolegica. Posebno želim pozdraviti gospodina Bulmana koji je izvjestitelj. Siguran sam da ćemo ne samo mi nego i drugi izvjestitelji dati sve od sebe kako bismo opravdali povjerenje koje su nam dali građani. Ovaj plan predstavlja šansu za Europsku uniju. Radi se o šansi koju moramo iskoristiti kao i ono što već postoji, na primjer višegodišnji financijski okvir koji već postoji. Europska unija je e, na prekretnici i građani očekuju ovo ulaganje kako bi došlo do rasta. Očekuju ulaganja e, koja će stvoriti nova radna mjesta. Ovaj plan je rezultat kompromisa s predsjednikom Europske komisije, ali se radi o zahtjevu u koje je parlament izrazio već u prošlosti. To za nas predstavlja mogućnost da dademo jamstvo iz proračuna i tako da ulaganje bude od 300 milijardi eura. Mogućnost e, za pronalaženje sredstava koja postoje e, leži upravo u novcu iz privatnog sektora. To je veliki izazov kao prvo za parlament koji će u vrlo kratkom roku morati pronaći, a ja vjerujem da će u tome uspjeti, rješenje u predviđenom roku. Moramo ova, ovaj dosje zaključiti što prije i zato e, očekujemo da ćemo imati kvalitetne rasprave i predmet zaključiti do kraja lipnja. To je veliki izazov i za sve korisnike ovoga plana iz kojeg ne smijemo izključiti jednu državu članicu. Sve države članice biti će jednake, postupanje prema njima bit će jednako. Želim naglasiti da ćemo imati i platformu savjetovanja za ulaganja koja će nam omogućiti da bolje strukturiramo ove projekte. Ovdje se radi o izazovu i za sektor istraživanja, za sektor inovacija. I ne samo za te sektore, jer ulaganje će svakako moći obuhvatiti rezultate znanstvenih istraživanja. Jer ponekad e, znamo da istraživanja mogu direktno koristiti prednosti koje im daje ovaj plan. Što se tiče ciljeva, ovaj plan je vrlo opsežan u skladu je s sa strategijom Europa 2020 e, gdje se traži održivi razvoj, pametan razvoj, inkluzivni razvoj. Ovaj plan ne odnosi se samo na investicije, nego stvara čitav niz pozitivnih e, sekundarnih e, efekata. Na primjer, e, uklanjanje prepreka za izvršenje unutarnjeg tržišta, ali i tu je jako bitna potpora za firme s manje od 3000 zaposlenika. Posebice tu govorim o malim i srednjim poduzećima. to ide u korak s činjenicom da postoji dogovor između e, vijeća i drugih subjekata o nužnosti ovog plana. Obično Europski parlament nastupa ambicioznije i e, na jedinstven način u odnosu na vijeće. Ja se nadam da će ovaj signal koji je odasan od strane vijeća biti pozitivan za uspjeh ovoga plana. Siguran sam da je kolega Bulman govorio o jako važnim pitanjima i da ih mi moramo riješiti. Siguran sam da to neće biti prepreka u postizanju naše krajnje cilja. To je plan od 315 milijardi eura. To je izazov i za države članice. Već smo govorili o platformama za ulaganja. Te platforme moći će biti vrlo uspješne ako budemo na tome poradili. Još jedan sektor, na primjer, su energetske infrastrukture i digitalna agenda. To su pitanja koja će biti obuhvaćena u ovom planu. Radi se o planu koji može obuhvatiti i strukturalne fondove, investicijske fondove e, koji neće trebati imati nikakvu zamjenu. Mi smo sada pred jedinstvenom prilikom i ne smijemo je propustiti jer građani Europske unije kad bismo mi propustili tu šansu ne bi nikad shvatili kako proračun Europske unije može biti jamstvo za stimulaciju ulaganja i kad to ne bi uspjelo ne bi bilo lako objasniti zašto nije došlo do konkretnih rezultata. Zato mislim da je naša moralna obaveza koju mi imamo da ovaj plan uspije. Upravo zbog toga mi moramo dobro znati što želimo učiniti s tim planom. U odnosu na druge fondove koje postoje imamo veliku razliku. Radi se o proširenoj platformi koju u prošlosti nismo imali ni za jedan drugi plan koji je promovirao ulaganje. Radi se o vjerodostojnosti. Ali nije samo pitanje vjerodostojnosti. E, tu je potrebna i transparentnost. Potrebno je naknadno praćenje sa strane Europskog parlamenta koji neće samo biti posjeta jedne naše delegacije koja će objasniti što mi činimo. Naravno, radi se o mnogim pitanjima koje su još otvoreni. Govori se o odborima za savjetovanje, pitanje je zašto ih nema više, hoće li tu biti predselekcija, projekata. Hoće li Europska banka, e, Europska investicijska banka dati svoje mišljenje na temelju koje će se prihvaćati projekti, a hoće li odbor za ulaganja biti multidisciplinarni tim i tako dalje. Dakle, postoji čitav niz pitanja na koje ćemo morati odgovoriti, ali ja svakako vjerujem da ćemo mi u tome uspjeti. Ovaj plan je dodatni plan u odnosu na višegodišnji financijski plan. Sada mi možemo ići i korak dalje. Imamo neka otvorena pitanja, na primjer linije koje će se koristiti za davanje jamstva za ovaj e, plan razvoja. Tu su još druga otvorena pitanja. Na primjer, cilj fonda je da tu dođe do prinosa, do povrata na investiciju koje će se onda moći e, vratiti u proračunske linije koje su najviše iskorištene za poticanje projekata koji će se ostvariti na temelju jamstva. To bi mogao biti način na koji mi projekte možemo ostvariti, a da ne ugrozimo obveze preuzete u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira. Siguran sam da unatoč tomu što imamo otvorena pitanja i unatoč tomu što su rokovi kratki, da ćemo biti e, svakako na visini očekivanja europskih građana koji vjeruju u nas i koji imaju konkretno očekivanje, a to je porast stope zaposlenosti u Europskoj uniji očekuju da će porasti ulaganja i da će uspjeti mala i srednja poduzeća. Ponosan sam na suradnju koju smo do sada imali i vjerujem da ćemo doći do sporazuma. Sporazum i dogovor će biti kvalitetan i svakako u roku koji smo si predložili. A sada krećemo na e, gospodin, sa e, izvjestiteljima u sjeni, gospodin Makaras. Gospodine predsjedavajući, Mislim da ovo izvješće i ovaj rad koji je ovo investiran um, mora dovesti do toga da se prekinu svi dosadašnji rituali. Naime, ove izvještaj i ovaj fond ne smije, ne smije se dogovarati u skladu sa trendovima koje vladaju među klubovima zastupnika i u skladu sa dosadašnjim ritualima. To mora biti jedan zajednički projekt svih evropskih institucija. Prema tome mislim da moramo odmah sve naše institucijske, ali i ideološke prepreke ili predrasude ili ograničenja odložiti. Inače ćemo se naći u jednom sitničavom sukobu i nećemo biti u stanju onu veličanstvenu viziju koja stoji iza tog fonda realizirati. Taj fond mora pokrenuti nešto, nešto što se inače ne bi moglo nikako potaknuti, a još manje realizirati. Taj fond mora sezati dalje od postojećih razvijenih uhodanih instrumenta. I odmah da jasno kažem, Dakle, ono što čujemo, što dopire do nas sa tržišta i ono što mi sami dobro znamo je sljedeće. Odluke o pojedinim projektima moraju biti donesene neovisno i ne smiju biti izložene ničim političkom utjecaju. Jer e, u protivnom nećemo privući onaj udio privatnih investitora koji je potreban da zatvorimo naš ukupni volumen od 315 milijardi dolara Eh, eura, odnosno kako je ILO, Međunarodna organizacija za rad, predvidjela koje mogu dovesti do otvaranja više od 2 milijuna novih radnih mjesta. Prema tome trebamo odmah raščistiti i moramo shvatiti da zemlje članice ne mogu same odlučivati da li će, gdje će se koji novci trošiti, nego onaj koji daje novac mora biti siguran da će taj novac i dobiti natrag u svojoj zemlji, na svom tržištu. Dakle, tu nema nikakvih odluka od ozgo. Ja to vrlo otvoreno govorim i čujem da je inače povezanost između privrednih investitora, neovisnih odluka i sredstava nedjeljiva. A ta veza ide prema tome da se sredstva iz fonda gledaju kao vlastiti kapital samog fonda. Pogotovo onaj početni dio za ulog. Ako imamo privatne investitore, neovisne, neovisne procese i postupke javnog nadmetanja za dodjelu projekata, onda moramo sad mi razmisliti kako ćemo to organizirati i koju će ulogu bez ikakvih ometanja i sprečavanja, ali u skladu sa našom ulogom, našom poimanjem odgovornosti parlamentarne, imati, imati sam Evropski parlament kao kuća zastupnika evropskih građanka i građana. I kako ćemo mi sudjelovati dakle, u evropskom upravljanju tim fondom i čitavom tom procedurom i na koji način ćemo doći do toga. To moramo razmisliti. Druga područja o kojem želim govoriti je dakle fond za strateške investicije treba pomoći da privatno gospodarstvo lakše prihvati rizike i nosi se s njima, ali u idealnom slučaju ne treba nikako financirati projekte e, za koje zemlje članice trenutno nemaju novce, a inače im ne bi možda bili zanimljivi nego samo zato što se to sad ne može financirati u zemljama članicama. Ne, on mora održive projekte koji se neovisno procjene perspektivnim financirati i makar oni donosili sa sobom i veće rizike. Zatim mora se istražiti da se investicijske mogućnosti za e, privatne investitore unaprijed ograniče različitim namjenskim preusmjeravanjem sredstava. I ono što kod nas sasvim sigurno ono što će kod nas sasvim sigurno donijeti još dodatnu raspravu je dodatno financiranje zemalja članica koja je potrebna. Pitanje je na koje platformi ćemo voditi raspravu o tom dodatnom financiranju koje će biti potrebno i samih članica, a zatim ovisno o tome na koje će se platformi voditi, bit će riječi o tome koje su moguće posljedice. Pogotovo E, posljedice po paktu stabilnosti i rastu. Jer za moj klub zastupnika i mene osobno je sigurno ono pitanje da li je ta investicija relevantna za stabilnost i rast cijelog gospodarstva i kontinenta važna tema. A fleksibilnost se ne smije koristiti kako bi se otegle ili kako bi se zapravo odgodile nužne potrebne reforme struktura. Prema tome mi ne možemo kroz e, jedne eventualne nove privatne investicije odgoditi ili čak za uvijek neke stvari preskočiti koje su nužno na, nužne u reformama. Zbog toga molim za dijalog koji bi nam možda mogao pomoći da dođemo do jednog kompromisa i između široke većine i odbora i klubova zastupnika, tako da postignemo stvarno jedan kompromisni konsenzus u cijelom našem domu, našem parlamentu. I nadam se da neće u svojoj pripremi svaki odbor napisati jedno izvješće koje neće uzimati sve obzire i cijelu cjelinu u obzir i prenositi, nego samo one točke koje su njima bitne ili sporne. I tako isto tako se nadam da neće svaki odbor svoje ingerencije u tom izvješću posebno naglašavati isticati, nego da se zaista želi doći do zajedničkog rezultata. Ja sam gledajući ovo što se zadnjih dana događalo vidio da ima zapravo postoje već u realnosti više onog nego što smo mi misli. Postoje već različiti evropski fondovi kao jedan s jednim privatnim udjelom koji bi odgovarao otprilike omjeru postotka kako je zamišljen za Europski fond strateškog investiranja. I to bi i njih, oni zapravo žele taj svoj udio sredstava unijeti u taj fond zajedno sa svojom ekspertizom, a ujedno je pomoć nama u parlamentu da radimo sve posao. Hvala vam lijepo. Hvala gospodine Karas. Daista naš cilj je bio da nam se parlament ujedini na ovom velikom zakonodavnom projektu, stoga ćemo imati samo jedno izvješće i zajednički će raditi dva odbora i samo i uvijek jedino će se zajednički voditi rasprave. A sada da bi bili naravno ujedinjeni, to zahtjeva da nemamo jako puno članova ovdje, pa zato molim da budemo svi disciplinirani i molim sve kolege da govore zato maksimalno tri minute o svojim intervencijama. Sad sljedeći govornik je u ime izvjestitelja iz Sjene u socijaldemokrata, izvolite Izabel Toma. Hvala lijepo predsjedavajući. Mi naravno pozdravljamo da se komisija ovdje angažirala s obzirom na taj investicijski plan. Ali ostaje još čitav niz otvornih pitanja, kao što smo već više puta, glede mehanizma koji su ovdje e, predloženi. Ta pitanja se moraju najbrže moguće riješiti. Prvenstveno pitanje opsega proračuna. Ja bih molio kolegu Lopergo da oprosti, ona, ona zapravo nije trebala danas uopće biti tu ali eto, nije znao da će se to sve promijeniti. Dakle, sam proračun Unije. Naravno da se iz proračuna Unije daje jedan doprinos tom investicijskom programu, to je jasno predviđeno. Na taj način je moguće i bolje suodlučivanje i mi to možemo samo pozdraviti. Doduše, pitamo se kako će to onda izgledati sa odlukama koje se u tom okviru do, do, donose recimo obzor 2020 e, instrument za povezivanje Europe i tako dalje to sigurno neće proći bez bola jer e, mi znamo zbog toga je to za nas još nejasno pitanje o kojoj mjeri će se dakle kratiti sredstva za postojeće projekte a koje kojoj mjeri da bi se više odvojilo za fond Zatim još nešto, 20 milijardi koje nedostaje iz proračuna Unije i koji dolazi onda iz Europske investicijske banke. To će biti tih 20 milijardi početnih. Pitamo se je li to dovoljno za početni kapital. Onda još nešto. Šta ako nema u vijeću svih suglasnosti svih zemalja članica? To je još uvijek veliko pitanje. Čekamo dakle da vijeće donese tu odluku. I pitamo se nije li možda uputnije možda povećati ovaj temeljni kapital kako bi to moglo imati i jedan adekvatni učinak kao financijska poluga. Dakle, povećani učinak. I onda još nešto pitanje zemalja članica. To zemlje članice ni u kom slučaju ne smiju biti nikakva prepreka kada se bude, od, budu odabirali najbolji, najučinkovitiji, najperspektivniji projekti. Dakle, zemlje članice i projekti koji se trebaju i koji trebaju najviše e, poticaja, oni se moraju zapravo iz tog fonda najviše financirati. I zatim, pitanje kompatibilnosti između ciljeva koji su određeni prema članku 5 ove uredbe i mehanizma koji se predlaže za njihovu realizaciju. Jer komisija ovdje govori s pravom o većim rizicima. Mi to naravno taj novi profil rizika i moramo s drugima dijeliti, a naravno uzeti u obzir pritom pitanje zapošljavanja, pitanje prijelaza na nove izvore energije, a onda pod člankom pet je naravno i edukacija i općenito znanost i razvoj, sve je tu unutra. I sad je pitanje da li je to kompatibilno sa onim učinkom financijske poluge koji nam se čini vrlo bitnim. I onda još jedno pitanje što je sa učinkovitošću, odnosno mjerama opreza koje se moraju poduzeti s obzirom na dodatna sredstva i u odnosu na sve mjere koje već imamo. Dakle, vidite, posvuda ima još čitav niz otvorenih pitanja, nisam još ni govorila o governanceu, o upravljanju tim, dakle, čitav niz pitanja. O, I onda još nešto. Kako u, ta, u to upravljanje lokalne i regionalne investicijske bande unje, e, banke unijeti, kako njih u to involvirati. Ja ću dakle dobiti još ne znam koliko ljudi se javilo za riječ. Znači, a u 19 sati moramo napustiti ovu dvoranu. Prema tome, lijepo vas molim da se ograničite na dvije minute. Dakle, hvala lijepo predsjedavajući. Ja ću to na nizozemskom nastaviti da budemo brži. E, Richard je kolega iz ECR-a, koji će sad uzeti riječ za odbor za proračunska pitanja, on će to detaljnije pričati. A ja mi samo nešto o mjerama, jer mi smo isto tako ECR-u napravili svoju domaću zadaću i er, pogledali dobro ove dokumente koje su podijeli za vrijeme e, samita i sastanka Europskog vijeća smo sve skupa dobro pratili. Prema tome ja ću se koncentrirati samo na pet pitanja koja su ovdje zapravo već spomenuta. Točno da je naš gospodarski motor pomalo zaostao, ali ne smijemo sumnjati ni da rješenje ne, ne smijemo misliti zapravo da je rješenje jedino tome da se malo novaca ubaci u to, ne, ne nego mi moramo znati da je jedino rješenje da zemlje članice provedu nužne reforme i povećaju svoju globalnu konkurentnost. Druga stvar, koji će novci u taj fond ulaziti, iz kojeg proračuna će se izdvojiti sredstva za taj novi fond. Riječ je jasno i o inovacijama, o gospodarstvu, razvoju i stvaranju radnih mjesta, to je jasno sve bitno. Međutim, postoje li sad koje su tu mogućnosti za različite izvore financiranja? Pitanje u kojoj mjeri će onda investirani novac doista donijeti svoj povrat. Pitanje ne bi li mogli, ako mi govorimo da na ovaj način ćemo te novce učinkovito iz proračuna izdvojiti i uložiti i da će biti faktor 15, sve će se multiplicirati ako se jedan euro uloži, 15 eura koristi će biti. Pa zašto nismo do sada i druga novce e, na taj način učinkovito investirali europskog proračuna, to je naše pitanje, tako da sumnjamo prilično. Zatim, sljedeće pitanje bi bilo koliko je to sve skupa održivo, a mi smatramo da posebne okolnosti traže posebne mjere. Ako bi se u budućnosti te mjere morale dokazati i opstati, upitno da će taj fond to moći. Četvrto, već ste ovdje stalno govorili o tome da se iza odabir projekata mora neovisno provesti. I na vijeću je skazano da zemlje članice koje trebaju sufinancirati taj fond, da one isto tako imaju jedno mjesto i jedan pravo glasa u upravljačkom odboru koji odlučuje o projektima. Po našem mišljenju to nikako ne ide, zemlje nemaju, ne treba imati pravo glasa. I na kraju, bih samo citirao našeg predsjednika kluba zastupnika koji kaže da po našem mišljenju to apsolutno ne ide, da ako kad dođe do dobita to ide na privatnim investitorima se dijeli, a ako dolazi do različitih gubitaka, onda to snosi porezni obveznik. Richard, e, a evo kao što je već kazano, oprostite, on je upravo u jugoistočnoj Aziji, prema tome ne može on uzeti riječ. Dobro, onda smo jednu minutu dobili, jer je gospodin Ramontan Hvala lijepo predsjedavajući. Samo na jednu minutu, mi smo s dobre volje primili, dakle u najboljoj vjeri smo primili prijedlog gospodina Junkera o novom fondu koji će imati 315 milijardi na kraju kad se kompletira. Sigurno da će to pomoći pri gospodarskom rastu i novim radnim mjestima u Uniji. I moramo naravno uzeti u obzir da u mnogim zemljama članicama, posebno na jugu Europe, da je tamo proteklih pet godina posebno, došlo do velikih rezova u javnim, e, u javnim investicijama i to pogotovo investicijama države koje su išle u javni sektor, ali ne baš recimo s druge strane nisu nešto rezali kod vojske primjenice. Prema tome smatramo da ako je dobro novac utrošen, onda je to dobro. Sve, sve će ovisi drugim riječima o tome zašto će se taj novac koristiti. Stoga za mene je uloga da se odaberu E, pravi projekti za te investicijska sredstva, to je zapravo ključna stvar. Prema tome mi ne možemo ponovno ići u to da investiramo u vlakove bez putnika, e, aerodrome bez e, aviona i slične stvari. Prema tome, mislim da je jako važno i to je moja konačna ideja. Moramo prednost dati projektima koje na kojima smo radili proteklih pet godina u okviru TNT-a, dakle Evropske prometne mreže. Mi smo recimo u našem odboru za promet stvarno raspravljali o projektima koji donose dodanu vrijednost Europi u području prometa i tu smo identificirali nekoliko projekata na europskoj razini koje, za koje su parlament, komisija i vijeće utvrdili da zbilja predstavljaju dodanu vrijednost. Prema tome dajemo prednost tim projektima kojima smo raspravljali, evropskim projektima kojima smo raspravljali u prošlosti. Nemojmo dati preveliku ulogu bilo čijem kapitalu da nam odlučuje u što će se investirati i što će se razvijati. Hvala lijepo. A sad Daniel... Hvala. Imam šest točaka koje trebamo e, istaknuti. Je li ovo kao prvo privremeno ili trajno rješenje? Ako je to privremeno rješenje, znamo da je čitav svijet krca privremenih e, rješenja koja su tu 20 ili 30 ili 100 godina. E, ja pretpostavljam da ćemo možda prije govoriti o nečemu trajnijem. To me dovodi do druge točke. Ako je ovo trajni fond, onda bismo trebali razmisliti o načinu pribavljanja sredstava za njega, a ne smijemo samo razmišljati o najjednostavnijem načinu pribavljanja sredstava. Treće, Pitanje fonda povlači sa sobom i pitanje učinkovitosti utrošenih sredstava, a u budućnosti kada budemo razgovarali o proračunu, vjerojatno ćemo morati razmotriti hoćemo li davati e, sredstva besplatno ili hoćemo ili djelomično isplaćivati sredstava. Zatim imamo tu četvrtu točku, a to je nepodnošljiva lakoća sredstava institucija. Već e, godinu dana e, se borimo za višegodišnji financijski okvir i teško je iznaći sredstva za to. A sada iznenada države članice izdaju sredstava za ovo, a e, čini se da uvijek im je lako baratati našim sredstvima, ne njihovima. I zatim e, pitanje kao peto vlastitih sredstava. Dakle, ako ih ne sredimo sada, nećemo ih nikada srediti i ovo moramo iskoristiti kao priliku za rješavanje problema vlastitih sredstava. I na kraju e, svakodnevno govorimo o malim i srednjim poduzećima, no malo toga poduzimamo. Govorilo se o šnictelima. Dakle, no rezovima i e, trebamo e, jedno trajnije rješenje za mala i srednja poduzeća. Hvala, riječ e, ima gospodin Bas Ekhut. Hvala lijepo. Želio bih još jednom upozoriti na mogu li govoriti? Hvala. Još jednom želim upozoriti na činjenicu da s obzirom i na predodređenje velikih klubova zastupnika što se tiče pakt stabilnosti i rasta. A isto tako bi bilo važno kad bismo imali pravilo u ovom odboru, to znači da i vrijeme za govor ne za velike klubove zastupnika imamo više vremena, a za nas ostale Svega dva minuta da ostane na raspolaganje i želim samo istaknuti, ja se veselim zaista na neideološku raspravu e, o investicijskom paketu. Ako ćemo imati takvu raspravu, ideološke naravi, onda ne smijemo zatvarati oči. Zaista investicije će biti, e, su zapravo nestale tamo gdje je bilo uskraćivano, odnosno gdje se najviše štedjelo, kako bih citirao Bila Clinton, austerity stupid, o tome moramo razgovarati kada govorimo o investicijskim paketima. Drugo, želim upozoriti na činjenicu da smo e, zapravo na najnižim povijesnim razinama kamatnih stopa. Svaka investicija se u tom okruženju čini retabilnom. Absurdno je pri da u takvom okruženju i okviru Junkerovog paketa javno-privatna partnerstva bivaju predmet koji su zapravo skuplji za poreznog obveznika. Zašto? Jer ako država e, želi investirati u autoceste, onda ona neće biti isplativa. Ukoliko želim isplativost profit i renditu, onda moram tražiti tražiti zapravo naknadu za korištenje. Ako želim uštediti e, grijanje, onda to mogu investicijom u obnovu zgrada. Međutim, ako su kamate nula, postavljeno pitanje zašto sam ne investiram u to. Osjećaj ovog Junkerovog paketa nam, čini nam se da su tu interesi životnih osiguranja, osiguranja općenito, koji zapravo imaju problem sa niskim kamatnim stopama koji zapravo puno manje pate e, pod e, paketima mjera štednje i građani koji pate pod paketima mjera štednja, zapravo trebamo direktno e, financirati, a ne preko kredita kroz povećano oporezivanje imovine i profita dakle poduzeća preko vlastitih zadužnih Europske institucije banaka koje se neće uračunati u masterskih kriterij. Hvala lijepo. Merci, monsieur. Hvala. Gospodin Ernest Maragal. Just a second. Can I just point mm, li e, zapravo naglasiti da nije uzeo riječ gospodin Eichhut nego Gue? Naravno, slažem se sa Fabijom, no htio bih iznijeti nekoliko vlastitih razmišljanja, ako smijem. E, to mi je promaknulo. Nemamo redoslijed e, govornika kao što je odredio odbor Ekon i to me navelo na pogrešku, no e, istina je, to je bio gospodin Dimazi, a sada gospodin Maragal. Hvala lijepa. E, govorimo o tome kako staviti privatna sredstva u službu općeg dobra. Dakle, plan razmatra način kako možemo e, mobilizirati privatna sredstva za e, jačanje gospodarstva. Pretpostavlja se da imamo dostupna sredstva, no da će se sredstva staviti na raspolaganje ako se naravno postavi osiguravanje od gubitaka, ako dobijemo neke koristi od toga. To naravno ne možemo predvidjeti, to je nemoguće. Ako um, budemo pokretali očekivanja umjesto privatnog ulaganja, onda ćemo morati osmisliti jedan kontekst europskog gospodarstva koji je usmjeren ka rastu i koji odustaje od dogmi koje se temelje na postizanju rezultata koji su vrlo često neprihvatljivi. I ako to uspijemo, onda ćemo uspjeti stvoriti i povoljne uvjete kako bi svaka zemlja članica mogla nastaviti na svom putu oporavka od krize i pridonijeti i e, europskom standardu rasti i jednak, rasta jednakosti. E, pretpostavljam e, da kako bi Europska unija mogla biti krajnji jamac, da će i ovaj parlament morati zastupati opće dobro. Uloga parlamenta, dakle, će biti od ključne važnosti. Parlament će morati biti sustavan, sistematičan i raspolagati odgovarajućim sredstvima. Odakle će doći ta sredstva, iz kojih linija proračuna? Ne možemo prihvatiti prvo izdvajanje iz programa Obzor 2020. godine. Kad bismo morali odrediti osnovne preduvjete za provedbu ovoga plana, onda bismo morali govoriti o osnovnim kriterijima, o stvarnim ulaganjima i uz razumne uvjete. I ako želimo stvoriti održiva radna mjesta, onda to mora biti prvi kriterij. Rad mora naravno predvidjeti negativnu osim pozitivne uvjetovanosti, no ne može e, predvidjeti izdvajanje javnih sredstava niti jamstva e, državnih tijela, no kao zahtjeve za definiranje treba da zapravo odrediti teritorijalnu primjenu, recimo energetsku učinkovitost, ulaganje u energiju, inovativna ulaganja i tako dalje i jedino ćemo tako moći postići pozitivne rezultate koje će biti blagotvorni i po unutarnju ravnotežu Europske unije. A sada eh, gospodin Das Eichhut. Hvala. Hvala vam. Evo, samo ću se nadovezati na neke od komentara koji su izneseni. E, pučani su rekli da ne smijemo započeti jednu ideološku raspravu, a to je naravno lijepo čuti, budući da znamo da su pučani dosta često kritizirali bilo kakva ulaganja u smislu da sada e, nećemo imati ideološku raspravu i to zapravo pozdravljamo od strane e, pučana i pozdravljam također i plan ulaganja, no trebamo ipak e, razmotriti i razinu ambicioznosti programa, jer e, znamo da su svi klubovi predložili 700 milijardi SID, 800 milijardi kao i mi. Dakle, trebamo razmotriti kako možemo e, poboljšati ambicioznost ovoga prijedloga. Ja pozdravljam pristup e, Pučana koji kažu da se neće pozicionirati ideološki ovoj raspravu i to je e, dosta dobar potez ako ćemo tim putem krenuti. Ako razmotrimo točke programa koje predlaže komisija, govorimo o programu ulaganja, trebamo održati doista konkretnu raspravu o ovom multiplikaciju multiplikatoru od 15. Znamo da je to na papiru 315 milijardi, ali znamo da je u programu za sada 21 milijarda. Dakle, gdje ćemo ostvariti taj e, multiplikator od 15 puta i mislim da o tome trebamo razgovarati. I ako razmotrimo također pitanje odabira projekata, ja e, doista sumnjam mm, u to da ćemo moći osigurati da neće javnost e, preuzeti rizik, a privatni ulagač dobit. I osim toga, zašto udaljujemo sredstva od e, uspješnih programa kao što je također e, Obzor 2020. i instrument za povezivanje Europe? Trebamo naravno biti jedinstveni, ali kao parlament e, trebamo se osigurati da dobijemo dobar program koji će ostvariti ciljeve i to je u središtu svake ideološke rasprave, a e, ne ideološke rasprave i e, raduje me to što će pučani naslijediti u takvoj neideološkoj raspravi. Hvala gospodin Zani koji uzima riječ kao izvjestitelj u ime odbora za proračun i također u ime odbora za gospodarstvo. Hvala gospodine predsjedavajući. Evo, ja ću se nadovezati na e, sve ono što su istaknuli kolege koji su naravno imali razmišljanja koja su zanimljiva za podijeliti. Ja pozdravljam ovu inicijativu, no e, sumnjam u učinkovitost e, koju bi mogla postići ovakva inicijativa. Mislim da bi najjednostavniji put mogao biti i onaj najučinkovitiji umjesto da ovaj mehanizam ustrojimo na razini Europske unije kako bismo potakli ulaganja, možda bismo trebali omogućiti veću fleksibilnost i veći prostor u proračunu zemljama članicama koje bi smatram mogle bolje usmjeriti financijska sredstva. E, zatim, e, tu sam si zabilježio sljedeće. Mi iz odbora za proračun moramo podrobno razmotriti resurse koji se izdvajaju iz proračuna. E, instrument za povezivanje Europe i obzor 2020. su prioritetni programi. Ako budemo oduzimali sredstva tim programima, mislim da to neće biti najpametniji potez. Imamo ogromne probleme sa plaćanjima koje bismo mogli i pogoršati i također dovodimo u opasnost projekte koje i sama komisija obilježuje kao prioritetne. Dakle, tu postoje neke točke u proračunu, dakle možemo izdvojiti sredstva, a da ne ugrožavamo takve prioritetne programe. Kada je riječ o temeljnom kapitalu, slažem se s onima koji kažu da je 21 milijarda premalo. Kao jamstvo to je apsolutno premalo. Treba nam više e, sredstava i ne možemo se e, u najvećoj mogućoj mjeri osloniti na ulaganja, na privatna ulaganja, zato jer od 2011. godine privatnici više ne vrše ulaganja, a sada još uvijek nema potrebnih preduvjeta kako bi se oni vratili onoj razini ulaganja koja je postojala prije krize. To je još jedno otvoreno pitanje. I kada je riječ o apsolutno potrebnoj transparentnosti u odabiru projekata i u odabiru onih koji će ulagati u projekte, u, u tome tko su ti privatnici, a tu se nadovezujem i na iskustvo pretnih obveznica koje bi mogli biti neka vrsta e, zamjene ovoga plana. Dakle, tu moram napomenuti da se u raspodjeli sredstava za projektne obveznice e, pojavilo mnogo grešaka. Dakle, treba razjasniti upravljanje i treba ga pojednostavniti. Dakle, ovaj instrument se čini doista administrativno opterećenim i ako želimo da bude učinkovit, trebamo pojednostavniti upravljanje. Mislim da je to na neki način ponavljanje dostrugog upravljanja koje je dalo loše rezultate u talijanskim poduzećima. I zatim e, zanima me pojašnjenje o učinku BDP-a Europske unije na ovaj fond. Htio bih eh, vidjeti tu konkretne podatke i studije. U zaključku, gospodine Zane, Dakle, vi ste izvjestitelj u ime odbora za proračun i za eh, gospodarstvo, dakle zaslužujete još koju minutu više. Evo, e, kao što sam govorio, kada budemo radili na ovom e, planu, treba ćemo se sredotočiti na dva od tri stupa koje je naznačila komisija. Dakle, kao prvo trebamo se okrenuti ka inicijativama koje će podržati održiv rast i realno gospodarstvo. Održiv rast to je pojam koji najviše želim naglasiti. I drugo, ono što je također važno, je da trebamo ukloniti prepreke ulaganju i omogućiti privatnicima e, da ponovo uživaju uvjetima koji će im omogućiti da ulažu u Europsku uniju. E, hvala, riječ ima gospođa Jadni Rada. I evo, ja ću um, e, nastojati nadoknaditi ostatak koji su stvorili moje kolege iz odbora za proračun. Zbog ubrzanog postupka izvjestitelji moraju naći načina kako bi e, što prije e, napravili kvadraturu kruga. Dakle, e, postoje neka e, otvorena pitanja, ali e, jedno otvoreno pitanje je kako možemo osigurati demokratsku odgovornost u donošenju odluka i također osigurati procjenu učinka, odgovornost i transparentnost. Kako ćemo uputiti ulaganja u javni sektor i osigurati da se očuva opće dobro i također koliko će to korisno biti za mala i srednja poduzeća i također E, za zemlje koje ne mogu kupiti privatne ulagače. Ako to želimo da bude dobar aranžman, trebamo posložiti sve dijeliće slagalice. E, ovo ne može biti jedno privremeno rješenje na štetu programa kao što je Obzor 2020. i instrument povezivanja Europe. Ne smijemo zaboraviti niti porezne obveznike koji će e, na kraju krajeva snositi najveći dio tih troškova. Merci madame. Alors nous allons maintenant entendre euh, Hvala. E, pokušat ćemo sada dati riječ e, predstavnicima e, odbora koji su pridruženi na temelju članka 54. Gospođa Van Bremt mislim da je upravo otišla iz prostorije Dominikalike koji je izvjestitelj u ime odbora TRAN je također otišao ili je ovdje? Pa bio je ovdje do pred malo, no gospođa Alessandar je ovdje. Hvala. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja se ispričavam zbog e, sveg glasa i nadam se da ću moći govoriti barem e, ovu minutu koja mi je dodijeljena. E, doista vam hvala na mogućnosti da uzmem riječ na zajedničkom sastanku odbora koji su nadležni za ovo pitanje i odbora TRAN. Mi smo mm, u svojim sastancima već raspravljali među sobom eh, i također na sastancima klubova zastupnika i svi se slažemo eh, oko ovog plana, no želimo izraziti zabrinutost eh, u vezi sa odlukom koja je donesena nakon više od tri godine dijaloga između različitih institucija o financijskim instrumentima i o instrumentu za povezivanje Europe čiji e, rok za prvo javljanje na natječaj upravo istječe i e, to su ulaganje infrastrukture koje je e, dogovoreno sa regijama i sa subjektima koji su podnijeli projekte na natječaj. Dakle, naše pitanje je sljedeće. Mi dajemo otprilike trećinu 8 milijardi eura koji dolaze iz osnovnog proračuna za ovaj instrument ESI. Dakle, evo što nas brine. koji dodatni element, koju dodanu vrijednost e, i kako će se razlikovati ovaj Junckerov projekt u odnosu na e, infrastrukturne projekte koji su već primili financijska sredstva putem e, grantova ili financijskih instrumenta Europske investicijske banke i tako dalje. Razlika koju smo mi prepoznali odnosila se uglavnom na činjenicu da ulaganja država članica dolaze tek polako, sporo, no ipak e, konkretna ulaganja koja imaju dodanu europsku vrijednost, koja donose nova radna mjesta i također koja imaju multiplikatorski učinak na e, sektorskoj, na teritorijalnoj razini kada je riječ o energetskoj učinkovitosti ili poboljšanju transporta, zato jer govorimo o čistom e, prometu putem e, unutarnjih e, plovidbenih putova ili ako ti projekti poboljšavaju sinergiju između različitih sektora. Pa evo, zapravo mi se bojimo da bi te sinergije mogle biti ugrožene paktom o stabilnosti. Dakle, ono što se već financiralo i ono što će se financirati od 27.2. komisija najavljuje da će od srpnja projekti primiti upravo nova financijska sredstva. Dakle, e, to je upravo naša zabrinutost da će se ugroziti te sinergije. E, želimo da ovaj e, projekt bude posvećen projektima koji imaju europsku dodanu vrijednost. A kao što je već spomenuo, to brine nas i pitanje nadzora. Htjeli bismo da parlament odigra važnu ulogu u upravljanju tim projektima i na sektorskoj razini treba se i e, također nadovezati na te projekte. Hvala. Primili smo brojne upite za riječ e, koje međutim nećemo moći e, zadovoljiti zbog toga što nemamo previše vremena na raspolaganje. Hvala gospodin Kristoforu. Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ένα σχέδιο για την... Inicijativa Europske komisije za rast Europe. Nažalost, Europska unija je već veći niz godina pati od ekonomske nestabilnosti zbog smanjenog rasta. Upravo je tako što Europska komisija reagira, smatramo da je dobro da se to događa u ovom trenutku, međutim moramo ukazati još nešto. 315 milijardi eura o kojima riječ i tu zaista imamo velike očekivanje. Moram kazati da narodi Europe su razočarani ukoliko rast koji je obećan neće biti ipak da, e, se dogoditi. Imamo zahtjev i imamo zapravo e, na neki način zadaću da se to dogodi. Ovih 315 milijardi eura, a isto tako e, mi smatramo da je to ogroman iznos, e, međutim moramo biti oprezni, moramo paziti da se sve skupa ne uruši i moramo imati konkretne točke. Do sada nisam dobio pitanje, odgovor na pitanje koji su to konkretni prijedlozi za rast, e, smanjenje broja nezaposlenih. Međutim, što danas imamo? imamo zapravo razvoj ili imamo raskorak između sjevera i juga. Koji su to problemi, znači povezani s rastom? Što se tu razvija? Da li se taj novac dodjeljuje e, onim državama koji imaju novac, a oni koji su zapravo pod e, na neki način e, programima štednje, što se gode s njima? Cipar sa jednom milijardom u sredstvima za razvoj, tu bi se moglo i u ovom trenutku e, na neki način moglo nešto učiniti i ne bismo morali imati mjere štednje. Da li se ovaj novac naprosto bez ikakvog plana i programa e, rasipa tamo gdje imamo probleme, u, postoji još jedna tema koju moramo obraditi, da li će se smanjiti neimaština u Europi ovim paketom da li će mala i srednja poduzeća spašavati, koji se svakodnevno zatvaraju, da ćemo snažan i pravi rast u svim onim državama u kojima je to potrebno, da li će se e, smanjiti sraz između sjevera i juga, mislim da razvojni mehanizmi, nije riječ samo o 315 milijardi eura koji će se ovdje utrošiti, riječ je o razmimoilaženju sjevera i juga, nismo dobili odgovor kroz ovaj paket, ali nadam se da će ovaj paket biti ipak uspješan. Hvala lijepa. Olanda je već kazala kako bi ovaj paket zaista ima učinka, onda one države koje moraju, moraju provesti zapravo strukturne reforme. Gospodine predsjedniče, mislim da smo mi zaista bili velik broj koji smo bili za investicijski plan u Europi. s tome imamo neka pitanja koja postavljamo povezano s Junkerovim planom. Međutim, on postoji. To je već dobra stvar i vrlo originalno kao na neki način iskustvo, privatne investicije uz jamstva Europske unije. To je na neki način eksperiment koji će se vjerojatno isplatiti. Naravno, dinamika koju želimo da se dogodi u Europi i da će stvoriti radna mjesta koja želimo. Postavljaju se ipak neka pitanja, dva koja bih želio istaknuti, to je multiplikatorni faktor, tu sam malo skeptičan, mislim da bismo zaista morali pronaći ona rješenja kako bi ovaj e, na neki način multiplikatorni efekt imao i javne investicije i to država i regija. Svakako bi trebalo pronaći ključ kako bi se ove investicije mogle biti popraćene adekvatnim programima. Drugo što vrlo često e, se ne spominja, koje bih želio na ovom mjestu kazati, to je hitnost trebaju nam najhitnije e, mjere povezano sa stvaranjem novih radnih mjesta. Ono što e, se ja ipak bojim da projekti nisu ipak spremni, da ipak e, projekti o kojima je riječ su na neki način pod nadzorom i pod ingerencijom država članica. Zbog toga bi administrativna rješenja trebalo svakako uzeti u obzir. Još točka ne vidim e, kako se istraživanje iz razvoj može žrtvovati za investicijski plan i u korist njega. Gospodin Petrisa Pama. Zahvaljujem predsjedavajući. E, htio bih sve nas podsjetiti na širu sliku. E, moramo voditi računa o velikim izazovima. Mislim da kohezija u Europskoj uniji trenutno je na kušnji. I na kušnji smo ne samo zbog stanja u gospodarstvu Europi, nego i zato što se geopolitika vratila na scenu u obliku Vladimira Putina i u njegovom liku. Tako da uspjeh ovog nastojanja je od velike važnosti za blisku i danju budućnost Europske unije. Komisija nam je rekla da e, novca ima kad se radi o ulaganjima i da imamo velike količine privatnog novca koji jedva čeka biti ubačen u gospodarstvo. Možda je to istina, ali trebamo reći još jednu stvar. Moramo paziti sa političkim pristupom. Moramo biti sigurni da ćemo imati politički okvir, ali ništa više od toga. Ne smijemo imati igrice među državama članicama, nego moramo dati sve što je u našoj mogućnosti da e, spasimo gospodarstvo. Ne smijemo dozvoliti politici da uđe u ovu strategiju, inače e, ulagači neće ulagati slažem se s kolegama, posebice s gospodinom Eikohom. Jeste li to mislili kad ste rekli na to da geopolitika treba ostati izvan ove priče? E, vi ste govorili o raznim izgovorima riječi tomato, tomate i James Carville ili Bill Clinton, mi ih možemo ovdje citirati, a kad bi oni bili danas ovdje, siguran sam da bi vam rekli da se ovdje uvijek rade, radi o gospodarstvu koje je glupo. Hvala. Gospodin Mirasan, posljednji govornik. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolegi i kolegice, e, htio sam reći tri stvari. Kao prvo što se tiče fonda e, za jamstvo. Što se tiče se Mi moramo osigurati funkcionalnost onih programa kao što su na primjer Obzor 2020 i instrument za povezivanje Europe. Mislim da su oni važni zato što će se njima koristiti veliki dio naše građanstva. Moramo ipak osigurati da će se novac koristiti na pravilan način kao jamstvo. Zato imamo svote sredstava koji se posvećuju instrumentu za rizik i drugim instrumentima. Funkcija tih instrumenata je slična kao i funkcija EFSI-a. Moramo osigurati da EFSI e bude osiguran u europskom proračunu i moramo napisati pravilne odredbe koje će omogućiti da profit stvoren e, ulaganjima se vrati u europski proračun. Što se tiče samih projekata i projektnih linija, moramo naći balans između e, regulative, a s druge strane jasnih e, principa rada. 2000 projekata je podneseno, ali kod nekih nije napravljena procjena učinka. A kao što znate, učinak u gospodarstvu je jako važan, e, pogotovo za privatni sektor. Kao što je kolega rekao, ja se želim također pridružiti njemu, želim da se e, politika kloni ovih projekata jer to je jedini način na koji njih možemo učiniti privlačnjima za privatni sektor. Moramo imati veliku transparentnost kod selekcije projekata i mislim da moramo imati ravnotežu između sektorske dimenzije tako da e, projekti ispune svoju obvezu vezano uz e, obzor 2020 i instrument za povezivanje Europe. Moramo poticati stvaranje radnih mjesta jer to je upravo cilj ovog projekta. I još posljednje, moramo imati specifičnost. Na primjer, koliko e, kilometara e, autocesta imamo u određenoj regiji, moramo odgovoriti na to pitanje, ali imamo i važnu procjenu učinka projekta u koji želimo investirati. Zahvaljujem i ovime zaključujem današnji sastanak. Danas smo postavili mnoga pitanja. E, ta se pitanja dodaju na onih 110 koja su postavili zastupnici koji su prenesena komisiji. Odgovore ćete dobiti idućih nekoliko sati. E, mi Imamo jedan sat pitanja odgovora 26. veljače od 14 do 16 sati. Biće prisutni predstavnici stručnjaka iz komisije koji će odgovarati na sva pitanja koja budu postavljena. Um, htio bih podsjetiti da, na to da komisija i Europska investicijska banka su danas ovdje, pa sam htio dati riječ su izvjestiteljima kako bi nam na samom kraju rekli što misle o ovoj prvoj raspravi i koje će biti usmjerenje njihovoga rada. Izvolite gospodine Fernandez, sada ćete vi biti prvi. Zahvaljujem predsjedavajući. Zahvaljujem na svim izlaganjima, sve sam zapisao i svakako ću voditi račun o vašim prijedlozima. Mi možemo stvarno jamčiti da će Junkerov plan i EFSI biti uspjeh. Ali nitko ne može reći da će taj fond biti fijasko. Mi možemo reći da možemo samo dobiti od e, realizacije ovog projekta. 8 milijardi eura doći će iz proračuna Europske unije, ali učinak će biti veliki. Moramo shvatiti da je glavni cilj ovoga fonda da se stvori efekt poluge za privatne investicije. Privatna ulaganja e, su već predviđena u uredbi na kojoj radimo, ali se ta ulaganja potiču kroz fond jamstva od 8 milijardi eura. On će biti pokretač projekta. Zahvaljujem svim vašim sugestijama, primjedbama i siguran sam da ćemo postići kvalitetan rezultat u predviđenom roku. To je važno zbog naših građana koji od nas traže da realiziramo ovaj plan za rast, za nova radna mjesta, za solidarnu Europu. Netko je izrazio i sumnjem siguran sam da će komisija odgovoriti na sva pitanja. Na primjer, pitanje o multiplikativnom efektu. E, faktor broj, Faktor 15 je e, kriv u samom startu zato što e, odražava oprezan pristup. Vjerojatno će taj koeficijent biti i veći. Na primjer, biti, može biti čak i 28 to je vrlo jednostavno pitanje, ali tu imamo još otvorena tehnička pitanja. U prošlosti smo imali slične projekte i vidjeli smo da su se stvari razvijale u ovom pravcu. To je sve. Hvala. Poštovani predsjednici, kolegice i kolege, želim podsjetiti da ovaj parlament je dugo čekao da komisija daje upravo ovakav prijedlog. U izvješćima e, prethodnih mandanata, prije svega izvješću kolege Karasa i kolegice Tajsan, koja je članica komisije, ovaj parlament je tražio da komisija zauzme proaktivnu ulogu i to u generiranju novog gospodarskog rasta i stvaranju novih radnih mjesta. Sada smo upravo u situaciji da možemo suodlučivati, to je dobro. Ja sam danas o jedan značajan angažman sa svih strana, iskren angažman koji žele pomoći da imamo dobar proizvod. Dajte da na tome izgradimo naše postavke, usprkos tome što smo malo bili ironični s vremena na vrijeme, ideološki ili neideološki, međutim preko granica kluba zastupnika mora biti moguće da se stvori jedan dobar proizvod, dobar plan u odlučivanju i koji će se realizirati što prije. Idućih tjedana ćemo svi dati dovoljno napora da se to i učini. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I time zatvaramo prvu zajedničku sjednicu odbora. Sljedeća i sljedeći susret će biti drugog, trećeg u ponedjeljak od 15.30 do 18.30 imat ćemo e, raznih saslušanja i tada ćemo preći na prezentaciju nacrta izvješća koja će se dogoditi 12.3. u Strasboru. Roberto? Nema danih javljanja? Dobro, i želim isto tako zamoliti da rukovoditelji i e, ostanu u ovoj